Dakle, dobar dan svima. Pozivam kolege i kolegice da sjednu i izjavljujem da otvaramo, e, da otvaramo zasjedanje koje smo e, prekinuli 4. srpnja 2019. Također pozdravljam i našu publiku koja ovdje sluša početak plenarnog Dakle, tekstovi koji su odobreni iz sedmog su podijeljeni. Imamo li možda kakve primjedbe u tom smislu? Ako nema primjedbi, onda je e, odobren usmeni postupak. Nekoliko priopćenja. Nakon izbora gospodina Kirijakosa Velopulusa e, kao zastupnika Nacionalnog parlamenta Grčke. Parlament e, e, uzima na znanje da njegovo mjesto je prazno od 7. srpnja 2019. Nadležna tijela nizozemske su mi komunicirali da gospođa Lara Wolters zamjenjuje gospodina Franca Timmermansa i to stupa na snagu 4. srpnja 2019. godine. Osim toga, nadležna, nadležna e, tijela Grčke su mi e, priopćila e, da je gospodin Emanuel Frakost imenovan u Europskom parlamentu umjesto do e, gospodina Vilopulusa što stupe na snagu 10. srpnja 2019. Pozdravljam nove kolege i želim reći da su punopravni zastupnici parlamenta i njegovih organa uz uvjete koje predviđa naš poslovnik. Dobio sam od e, klubova EPP-a i ECR-a zahtjeve za izmjene e, sastava e, odbora. takva imenovanja će biti na usmenom postupku e, današnjeg, današnjeg sastanka. Ako nema nikakvih primjedbi do kraja našeg postupka, smatrat ćemo da smo odobrili ta imenovanja. Idemo sada na dnevni red. Gospodin Korbet, izvolite. Gospodine predsjedatelje, najavili ste niz imena koji, kolega koji su već napustili parlament. Ne biste možda trebali spomenuti čitav EPP koji e, nije prisutan? Dakle, shvaćam vaš suptilan humor, hvara. Sada idemo na dnevni red. Dakle, e, definitivni e, dnevni red koji su odobrili 11. srpnja konferenciji predsjednika e, prema članku 157. je podijeljen. Za utorak, to jest sutra, Klub GUE NGL e, tražio je da izjava potpredsjednika komisije, e, potpredsjednice komisije visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Venecueli neće biti e, zaključena rezolucijom. Dakle, dajem riječ gospođi Viljanova Ruiz kako bi predstavio taj zahtjev u ime svog kluba. Izvolite, imate riječ. Buenas tardes, Dobro već, dobar dan, eh, gospodine predsjedavajući. U ime GUE NGL-a mi želimo podnijeti zahtjev da se rezolucija o Venezueli povuče. Smatramo da je potrebna rasprava, ali s obzirom na to da se trenutačno vodi novi dijalog na inicijativu Norveške u kojem svi sudjeluju i ta rasprava čak uživa potporu pape. Mislimo da bi bilo neprimjereno da u ovome trenutku se umješamo rezolucijom, usvajanjem rezolucije i mi bismo trebali nastupiti kao netko tko brani taj dijalog kako bi se uspostavio mir, jel samo tako na koncu možemo postići stabilniju situaciju za e, narod Venezuele. Hvala gospođo Viljaneva Ruiz. E, sada dajem riječ jednom zastupniku koji bi želio govoriti protiv. Izvolite, gospodin Galer. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. U ime e, kluba EPP-a ja bih e, pozvao na odbacivanje ovog prijedloga. Možemo imati rezoluciju koja bi e, primila na znanje ove pregovore i pozdravila ih ali situacija je u svakom slučaju dramatična i jasna, te nam je jasno koji stav trebamo zauzeti. Mi smo svjesni dramatičnosti situacije. Milijuni izbjeglica su napustili zemlju i e, destabiliziraju situaciju u susjednim zemljama i mislim da moramo zauzeti jasan stav u pogledu te situacije. Hvala. Hvala gospodine Galer. Stavljamo na glasanje zahtjev kluba GUE. Dakle, idemo elektronički glasovati. Otvaram glasovanje. Hanno votato Jesu li svi glasali? Hanno votato Ako su svi glasali, onda zatvaram glasovanje. La Zahtjev je odbijen, dakle e, dnevni red se ne mijenja. Za srijedu klub GUE je zatražio da izjave vijeća i komisije o odnosima između Europske unije i Mercosura budu dodane kao treća točka dnevnog reda u srijedu podne nakon izjava vijeća i komisije o, o zoni čistog zraka u gradovima Europske unije. Dajem riječ opet gospođi Viljanueva Ruiz kako bi predstavila zahtjev kluba GUE. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Smatramo da je važno da u srijedu e, također raspravljamo o sporazumu Mercosur. Naime, već 20 godina raspravljamo o tome na vrlo netransparentan način i taj sporazum će imati učinka na mnoge poljoprivrednike. Više od 30 tisuća poljoprivrednika će snositi vrlo teške posljedice zbog ovog sporazuma i zato smatramo da bi bilo važno da e, s tome raspravimo u srijedu. Hvala, dajem riječ gospodinu za da govori protiv. Izvolite. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. U ime EPP-a želim uh, se usprotiviti uvrštavanju uh, ove točke na dnevni red. Dokumenti se upravo objavljuju, mi ih želimo prije toga pomno proučiti i želimo da se o tome raspravlja sljedeći tjedan na odboru. Hvala. Stavljamo na glasanje ovaj zahtjev. Dignite ruke. E, tko je za ovaj prijedlog kluba GUE? Neka digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen. Dakle, dnevni red e, ostaje nepromijenjen. Dnevni red je na taj način e, zaključen konačan, nije potrebno. Dakle, imamo sada e, jednominutne govore prema dnevnom redu, prema članku 172. E, poslovnika. Prego, lei la parola. Izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedatelju, prema e, pravilu 184a kao predsjedatelj e, odbora za ribarstvo želim e, ukazati na to da je Robert Roland prošlog tjedna objavio komentar da u slučaju Brexita bilo koje strano e, plovilo u britanskim vodama bi trebalo imati isti tretman E, brod Brigano. Kao što znate, 1982. nakon oruženog sukoba potopljen je taj brod. Nacionalna federacija, organizacija ribara se oštro usprotivila tim riječima i premda jesu zaista grozne, ta usporedba i e, Mm, sugestija da bi se e, europske ribare moglo ubiti zbog e, ribarenja u vodama u kojima već generacijama ribare je zaista zastrašujuće, ali sloboda govora je važna, no prošlost Europske unije pokazuje nam da riječi jesu važne, one mogu promovirati prijateljstvo, a mogu i uzrokovati mržnju i podjele. Žao mi je što netko iz moje zemlje je odabrao te riječi koristiti za ovo potonje. Hvala gospodine Davis. Uzimamo na znanje e, vaše razmatranje. Tko je tražio riječ? Gospodin Roland, izvolite. Mr. President, thank Poštovani predsjedatelju, hvala što ste mi dali riječ. Prije svega da se osvrnem na ono što je kolega rekao, želim reći sljedeće. Ja sam odgovarao na verbalni napad protiv jednog od mog kolega, moje kolegice June Memory, koja vam eh, je govorila s vama eh, nakon sastanka odbora za ribarstvo E, vi ste verbalno napali i mi ćemo pokrenuti disciplinski postupak protiv vas zbog toga. Što se tiče mog odgovora, on se temeljio na obrani e, britanske ribarske industrije koja je sustavno uništavana od strane europske ribarstvene politike i ja ću se boriti svim eh, silama eh, protiv eh, uništavanja britanskih ribara. Ovaj moj komentar bio isprovociran zbog desetkovanja britanskog ribarstva. 2018. godine britanski i francuski ribari, ribari se jesu sukobili na moru, ali niti u jednom trenutku nisam sugerirao da bi britanski ribari trebali započeti bilo kakav vojni napad na strane ribare. Ja rezolutno stojim uz britanske ribare i e, uvijek ću ih braniti. Fox. Gospodin Fox. Fox. Non Nema ga. One thing that you nešto što ne možete reći o britanskoj delegaciji u ovom dijelu doma jest eh, da e, nemamo eh, smisao za humor i da nam sloboda govora nije važna. Ovaj dom, takozvani kolege iz Ujedinjene kraljevine, koriste za dosjetke koje, kojima zaista ovdje nije mjesto. Ja branim bilo koga i njegovu slobodu govora. Branim i kolegu i e, njegovo pravo na to da koristi uvredljivi govor mi ćemo, kad mi kažemo da ćemo vas braniti i vašu slobodu govora, prestanite nas napadati. Ovaj dom e, prestaje biti demokratski i ima puno boljeg e, posla nego da se bavi ovim unutarnjim razmiricama. Hvala, dragi kolege. A što se tiče slobode govora, sada ćemo e, u okviru e, pravila 172 iz poslovnika održati e, jednominutne govore. Prvi govornik, gospodin Vinče. Poštovani predsjedavajući, kolege, u državama članicama Europske unije vrlo je različita politika vezana uz nacionalne manjine postoje razna zakonodavstva a ona pružaju samo djelomično rješenje u nekim zemljama čak ni ne poznaju pojam manjina i krše njihova prava u mojoj zemlji u rumunjskoj nedavno je došlo do izmjena zakona i njime su se smanjila prava nacionalna nacionalnih manjina. Često se zakonodavstvo ne primjenjuje. Mađarska zajednica često e, je sprečena u tome da koristi svoje simbole i e, otežano je vođenje dijaloga između mađarske nacionalne manjine i rumunjske većine. Ovdje u parlamentu naravno želimo diseminirati dobre prakse i želimo zaštititi prava nacionalnih manjina. 50 milijuna nacionalnih e, manjina se e, uzdaje u to da će Europska unija povesti računa o tome. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodin Howard na jednu minutu. Poštovana predsjedateljice, pravo na glas je temeljno pravo. Naš posao kao političara jest da olakšamo ljudima da upražnjavaju to svoje pravo. Pred šest tjedana u Ujedinjenoj kraljevini dogodilo se upravo suprotno e, izbor, povećao se izlaznost na europske izbore na 51% posto ali brojni građani su izvan svog mjesta stanovanja mogli glasovati ali to nije bio slučaj u jedinoj kraljevini i to dokida, odnosno to, to otežava demokratsku participaciju za britanske građane. Pisao sam predsjedatelju AFKOA da se to prouči kako bi se na vrijeme prije sljedećih e, izbora e, osiguralo pravo svakom građaninu da glasuje. Hvala, gospođo Joveva. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. E, dragi kolege, drago mi je što vam se mogu obratiti e, danas po prvi put. Iskoristila bih e, ovu priliku da govorim o temi koja nije dobila dovoljno pozornosti, jer sve ovisi o političkim igrama u državama članicama. Ovdje govorimo o vladavini prava i zato mi je drago što, e, što potencijalna kandidatkinja za Europsku komisiju, za predsjedništvo, za predsjedanje Europske komisije je e, rekla da će poštivanje temeljnih prava i vladavinu prava staviti visoko na popis e, svojih prioriteta no moram e, ovdje govoriti o nepoštivanju e, presude arbitraže. Nadam se da će se sljedeći predsjednik komisije na to usredotočiti i želimo e, pravno mišljenje Europske komisije u pogledu presude arbitraže. Moramo poštivati vladavinu prava. Hvala lijepa. Gospodine Kristijan Alar. Izvolite. Pred sobom imate gumb za mikrofon. Može li netko pomoći kolegi? Evo, uključena je. Hvala. Hvala lijepa na pomoći. E, ovo je prvi govor koji ću držati pred parlamentom. Hvala što ste ovom novom zastupniku koji nije kao i drugi dali riječ. Ja sam francuski e, zastupnik koji predstavlja Škotsku u, Europu, u Europi. Nakon što sam bio zastupnik u Škotskom parlamentu, ovdje sam zbog Brexita i kako bih vam pokazao našu e, povezanost s Europom. Pred 20 godina sam glasovao za to da se ponovo sazove škotski parlament nakon e, toliko godina. Europska unija nam je omogućila da imamo škotski parlament. Vi ste nam pomogli i mi to nismo zaboravili, to nećemo zaboraviti. 2016. godine 60% škota je glasovala za to da, odnosno 70, 62% škota je e, glasovalo za to da ostanemo u Europskoj uniji. To pokazuje da smo mi prava europska zemlja a u Škotskoj imamo više identiteta. Ja sam 100% Škot, 100% Francuz i 100% Europljanin. Naša ideja Europe je onakva kao što je i vaša. To je slobodni protok e, osoba, roba i e, vrijednosti i mi smo za to da ostanemo u srcu Europe. Pomognite vam kako bismo i mi vama mogli pomoći. Hvala. Mr. Jack Madison. Gospodine Jack Madison,

to puno govori o europskoj uniji i njezinom licemjerju. Gospodin Georgiju, na jednu minutu. Hvala. ovih e, dana o obilježavamo 45 godina od e, najcrnijeg dijela povijesti našeg otoka kada je proveden državni puč koji je za cilj imao ubiti e, pravnog predsjednika, punopravnog predsjednika. Posljedice za populaciju su još uvijek e, tragične. E, poginulo su tisuće ljudi, nestalo mnogo ljudi, a 37% teritorija je nasilno okupirano pokušana je, e, pokušali su provesti demokratsku promjenu naše zemlje. Mi od Europe tražimo E, da se poduzme nešto novo. Sve ono što se poduzima je uvijek isto i puno manje od onoga što mi očekujemo. E, Turska je važna za neke europske interese, ali još je važnije poštivati međunarodno pravo e, i s ciljem Eh, obnavljanja pregovora s Turskom mislim da bismo trebali imati rješenje koje bi donijelo eh, državljanima Cipra da sigurnije žive, ali to bi dovelo i do sigurnije Europe. Hvala, gospodin Paten. Hvala. 400 tisuća ljudi iz istočnog Midlanca me je odabralo da ovdje njih zastupam. 200 milijuna ljudi širom Europe glasovalo je da mi svi ovdje zauzmemo svoja mjesta. Demokratski temelj Europske unije temelji se na nama, na 751 izravno izabranom zastupnika Europskog parlamenta u ovoj vječnici, replici vječnice u Briselu zašto onda su prostorije parlamenta otvorene manje od 60 dana godišnje. Prošli tjedan e, je, su sve naše prostorije bile zatvorene. Danas e, samo neki od nas imaju pravo govoriti i to samo na 60 sekundi. Nije ni čudo što nas je toliko malo u vijećnici. Zar zaista nemamo o čemu govoriti? Zar zaista naši glasači ne žele da se njihovi glasovi čuju? Ili je pravi odgovor to da ljudi u komisiji, u vijeću, iza zatvorenih vrata ne žele čuti ono što mi imamo za reći? 60 dana nije dovoljno da bismo mi rekli ono što naši građani žele da kažemo. 60 sekundi nije dovoljno. Molim vas, gospođo predsjedateljice, možemo li imati malo više parlamenta? Problem je u tome ako svi premaše svojih e, minutu, manje će vas imati priliku govoriti, što nije slučaj danas, ali biti će slučaj u budućnosti, a vi jeste e, prekoračili svoje vrijeme. Sada na minutu, gospođa Boškor. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. U 11.7. će se Ukrajini održati prijevremeni izbori što naravno izaziva i veliku pažnju. Europska unija treba pomno pratiti te izbore. Jasno je da će slijediti velike promjene. No, centralni izborni odbor je također odbio e, zahtjev za uspostavu e, mađarskih e, izbornih jedinica unutar izborne kampanje i strahujemo da će doći do zlouporabe to pokazuje dosadašnje političko iskustvo i da će mnogi birači biti dovedeni u zabludu i ono što je još gore umješana je i tajna služba u ovu političku kampanju. Nažalost, e, voditelji mađarske e, zajednice, kulturne zajednice tamo su još uvijek e, izloženi vrlo neugodnim situacijama, tako da treba pomno pratiti situaciju u Ukrajini i treba pratiti da li Ukrajina doista poštuje svoje obveze. Hvala. Gospođa Krecu, izvolite. E, gospođo povjerenice Gospođo predsjedavajuća, govoreći o višegodišnjem financijskom okviru koji je jamstvo Dakle, višegodišnji financijski okvir je jamstvo za stabilnu Europu i za e, političku Europu, gospodarske govoreći, budući proračun za dvije, od 2021. do 2027. nije samo prioritet, nego je i hitan. Europska komisija je predložila jedan proračun 2. svibnja 2018. godine i od onda nismo puno o tome raspravljali populizam u Europi raste. Ako vi kao e, su zakonodavci i vijeće odobrite taj proračun, onda će e, E, biti e, dvostruko, e, dvostruke rashodi za Grčku, za Erasmus, a isto tako i kohezija koja bi trebala ispuniti neke praznine kada se radi o regijama koje zaostaju. I zato moramo i pojačati dijalog između komisije, vijeća i parlamenta za ovaj proračun od 2021. do 2027. Ja se ispričavam, nisam naviknuta govoriti samo minutu. Da, znam, kada ste povjerenica možete govoriti više. Naši britanski kolege bi to trebali znati. Hvala što ste to prihvatili. Gospođa Bilbao je sljedeća na redu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Abante Navarra, to je izraz koji mi koristimo u mjestu iz kojeg ja dolazim kako bi opisali koliko odlučni morate biti kako biste izbjegli najgore situacije. Dakle, potrebna nam je solidarnost, snaga, smjelost. Ako ako želimo um, sve krize s kojima smo sada suočeni, primjerice čuli ste sigurni za velike poplave u Navari na sjeveru Španjolske i ja njima svakako uh, želim izraziti svoju solidarnost jer tamo je uh, pala ogromna količina kiše, 13 općina je već proglašeno uh, u njima je već e, proglašeno stanje katastrofe i e, takve nepogode se sve više e, pojavljuju i zato je vrlo važno da i klimatski ciljevi postaju prioritet. Dakle, potrebna nam je globalna strategija, ali tu strategiju moramo pokretati ozdolje, dakle na lokalnoj razini, ali se tu vode mnoge bitke. Gospodin Čikardi. Hvala, gospođo predsjedateljice. Početak ovoga saziva je pokazao da postoje dva koncepta Europe. Prvi je e, Europa birokrata koji se temelji na euru i na e, zaštiti elita, a cilj je e, stvoriti jednu Europu bez granica, bez identiteta, sa radnicima koji su loše plaćeni, koje se iskorištavaju i, i potrošača. A druga, drugi koncept naš je zapravo temeljen na slavnoj povijesti ovoga kontinenta koji pronalazi e, svoj razlog e, toga što postoji da izgradi jednu Europu koja štiti identitet i demokraciju. Predsjednik Sassoli je izraz e, toga koji sjede tamo kao predsjednik je zapravo predstavnik e, tih alkemija između e, populista i socijalista, oni koji su penalizirali Italiju već toliko godina i kažnjavali su naše obrtnike, naše poljoprivrednike i naše obitelji. To govorim u ovoj vječnici, ali posebno onima koji nas slušaju izvan vječnice. Nećete završiti našu revoluciju sa ovim sporazumima. Mi ćemo promijeniti ovu, e, ovu politiku i e, narod će se e, odužiti. Gospodin Vondra, jeste li tu? Ne. Onda krećemo na sljedećeg govornika, gospodina Porengu. Hvala, gospođo predsjedateljice. 113 milijuna europljana danas je u riziku od siromaštva. 113 milijuna je pod rizikom socijalnog isključenja. To je 10 puta E, biš, to je, to je deset puta više ne, ljudi nego što živi u mojoj zemlji Belgiji. U Europskoj uniji imamo jednu e, socijalnu hitnu situaciju i to zbog politika koje su ovdje usvojile, za koje su glasovale tradicionalne stranke koje su sve više liberalizirale politike i sve više rezale troškove. Ta logika europskih ugovora koja danas e, u susret e, potrebama ljudi daje prednost e, tržištima. To je neprihvatljivo. Mi ćemo ili nastaviti padati u toj nezaustavljivoj spirali ili ćemo odgovoriti socijalnim osporom kako bismo stvorili Europu prosperiteta i socijalnog napretka, a ne dumpinga. Hvala, gospodin Papadakis, molim. Mi osuđujemo korištenje dva e, broda koji buše u Ciparskom moru a to rade strateški partneri Europske unije, Turska i članice NATO koji su okupirali većinu Cipra u posljednjih nekoliko godina. Odgovornost Europske unije se ne može obrisati e, zabrinutošću koja se iskazuje e, sa tržišnim e, odnosima sa Turskom. Dakle, to je legaliziralo napade Turske i situacija upravljanja u Egejskom moru. Nova vlada u Grčkoj e, ubrzava ovo uključivanje u imperialističke planove E, mislim da se ne smijemo opustiti, ljudi bi trebali jačati e, svoju pozornost, izaći iz tog imperializma i, postali, i postati gospodari e, energetskih resursa solidarno. Gospođa Šojdrova. Puno hvala. Hvala lijepa obilježavamo 70. obljetnicu kraja prvog izraelsko-arapskog rata. U to vrijeme Francuska i Čehoslovačka su pomogle Izraelu da se bori za svoju mladu zemlju. I vjerojatno jedan od razloga za to bio je što Izrael dijeli naše europske vrijednosti, poštivanje ljudskih prava, poštivanje demokracije. Izrael je jedna od e, nekolicine zemalja u toj regiji koja ima pravu demokraciju i zato Europska unija mora imati najbolje moguće odnose s Izraelom. Zašto sam danas o tome htjela govoriti? Pa zato što me brine da bi Europska unija zapravo trebali imati e, sporazum o pridrživanju sa Izraelom e, kako to da još uvijek se nije sastalo vijeće koje o tome treba e, govoriti. Sutra ću o tome govoriti s gospođom Mogherini. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Narodno zdravlje, zatim zdravstveno osiguranje. Dakle, to je u samoj srži pravednog društva i zato nam je tu i ljudski kapital vrlo važan. Nažalost, u mnogim dijelovima Europe, prije svega u Španjolskoj situacija je takva da nedostaju e, njegovatelji u zdravstvenom sektoru i oni doista rade pod vrlo prekarnim uvjetima. I E, jedan e, kolektiv se sada organizirao i to zbog činjenice zato što su medicinske sestre bile prisiljene potpisati više od 500 ugovora godišnje koji su neki od tih ugovora suglasili na samo jedan sat i stoga je vrlo važno da e, brinemo za svoje građane da oni ne rade više u tako prekarnim uvjetima. Dakle, radi se o milijunima i milijunima ljudi ove profesije i moramo se boriti za pravi

Gospodin Fest. Gospođo predsjedavajuća, dobra večer svima. E, tu se uvijek radi o velikim političkim pitanjima, a mene više brine situacija u Europskom parlamentu. E, u načelu je zadatak predstavnika da politički program sami odrede, dakle oni odlučuju s kojim političkim inicijativama, programima se žele baviti. No, nažalost, e, to pravilo se trenutačno krši. Ja sam danas dobio zaprimljen dokument od gospodina Klausa Velea. Dakle, to je e, iz odbora Libea i dokument je naslovljen na moguće prve parlamentarne inicijative i tu se navodi sve što bismo mogli učiniti kako bi smo e, spriječili e, humanitarne katastrofe i tako dalje. Dakle, uprava ove kuće dakle smatra da nisu zastupnici ti koji sami određuju politički program, nego da to oni čine i mislim da je to doista prava drskost i pozivam vas da razjasnite Zašto je do toga došlo i koliko se novaca na to troši i kako ćemo u budućnosti spriječiti takve situacije? Puno hvala. Mr. Gospodin Puno hvala. Ja sam član odbora za poljoprivredu i moram iznijeti veliku zabrinutost s obzirom na činjenicu e, situacije vezano uz Mercosur. Dakle, taj sporazum je već danas spomenut i mm, dosta smo odugovlačili no, ipak ne smijemo sada preduhitreno djelovati. Moramo pomno razmisliti kako ćemo dalje. Tu su mnoge vlade iznijele svoje stajalište, Francuska, Poljska i tako dalje. To je naravno vrlo važno tržište za nas, pogotovo što se tiče mesne industrije. I e, naše tržište bi moglo snositi mnoge posljedice kroz takav, zbog takvog sporazuma. Mislim da nemamo iste e, sanitarne i higijenske standarde, nemamo iste ekološke standarde i to je problem za europske poljoprivrednike. Nadam se da neće doći do prijevremene provedbe tog sporazuma. Puno hvala. Mr. Ferreira. Gospodin Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, od eh, izbora Europskog parlamenta Europska komisija je objavila preporuke po pojedinim zemljama. Dakle, to su neke sankcije za države članice da se razumijemo. Nema nekih novosti, ali postoji nešto novo za Portugal. Komisija preporučuje da se e, da imamo manje resursa e, za prijevoz, e, obrazovanje, stanovanje i slično. Dakle te resurse koje su proizveli radnici u Portugalu treba usmjeriti prema onima koji su naši vjerovnici. Također postoji veća nesigurnost, to je segmentacija tržišta rada ili e, smanjiti uvjete rada. Ovih dana se mnogo raspravljalo o onima ko će nositi, e, ko će biti e, vođe institucija Europske unije. Međutim, nije bitno ko drži, ko sjedi na tronu, nego mislim da treba promijeniti politike, a ne i dalje kažnjavati ljude ovim politikama. Gospođa Vozenberg-Orenidi je sljedeća govornica. Hvala, lijepa, predsjednice. Dragi kolege, u prethodnom sazivu Europski parlament je raspravljao e, problem migracija. Ja sam iz Grčke i znate da Grčka ima ozbiljan problem. E, nova vlada, nove demokracije ima e, cijeli plan za novu migracijsku politiku, ali imamo dva problema. Jedan problem je e, uredba Dublin e, koja je još uvijek u vijeću i nije revidirana, a drugi problem su države članice koje su zatvorile granice i koje ne primjenjuju odluke koje su već donesene, ne preuzimaju odgovornosti koje su trebale preuzeti i ne prihvaćaju E, zajednički program azila. Kako ne bi bilo e, problema za evropske e, građane i kako se populizam ne bi dalje razvijao. Hvala lijepa. Madam. Ja, wel, voorzitter. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Zadnjih nekoliko mjeseci ja sam vrlo rado pratila ženski nogomet, iako prije nekoliko godina on uopće nije bio toliko popularan, no sada mnogi europljani prate finale. Mi stalno govorimo o desničarima, populizmu. To je ljude probudilo i imali smo dosta e, visok e, postotak izlaznosti na europskim izborima i e, mnogi kandidati prije izbora su točno jasno rekli za što će se zalagati. Dakle, ovo finale koje sam spomenula se održava država prema točno unaprijed dogovorenim pravilima. Dakle, mi moramo isto tako u Europi primjenjivati točno dogovorena pravila i nisam sigurna da li mogu predloženu kandidatkinju za predsjednicu Europske komisije prihvatiti. Hvala. Gospodin Kofu, jedna minuta. Hvala. Danas želim reći nešto o tome što se dogodilo prošloga tjedna. Naime, e, radi se o slučaju pred Europskim e, sudom vezano uz politiku koja Danska vodi e, vezano uz migrante. Mi već godinama pokušavamo birati političare koji su e, zainteresirani e, za migrantsku politiku, dakle nitko ne može, e, ne može bilo tko ući u Dansku. Mi moramo pratiti što se događa, moramo zaštititi svoju zemlju. i Mislim da je groteskno da se Europska unija sve više miješa u to područje politike i na taj način krši naše pravo samo određivanja, dakle koga ćemo pustiti u svoju zemlju. Gospodin Buda, izvolite doamnă președintă predsjednice hvala lijepa. rumunjska i europski poljoprivrednici trebaju brz odgovor kada se radi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. sada kada se pregovara o novoj europskoj komisiji pozivam sve političke stranke da ne koriste uredbu zpp a p-a kao e, nekakav vas u rokavu kako bi e, postigli druge političke ciljeve. E, trebamo imati političku odgovornost kako se ne bi igrali sa e, sudbinom e, poljoprivrednika u Rumunjskoj Europi koji trebaju sigurnosti. Ova uredba koja je donesena u odboru Agri je usmjerena prema svim poljoprivrednicima, ali prema njima bi i potrošači mogli doći do kvalitetne hrane po priuštivim cijenama jedino rješenje je da ovo izvješće pošaljemo na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta kako bi e, mogao e, se provoditi trijalog i kako bi ta uredba došla do europskih poljoprivrednika i kako bi se donio strateški plan. Gospođo predsjedniče, kao što smo podijeljeni u vezi s Europskom unijom, naša suradnja je od ključne važnosti u borbi protiv eh, svjetske eh, ropstva. Eh, to ropstvo pogađa 24 milijuna ljudi. Europa ima najviši broj registriranih žrtava, a sjever ima najveći problem izvan Londona. Isto tako mi smo svjetski vođe u modernom zakonodavstvu o ropstvu i zato je jako bitno da e, e, sljedeći, povjerenik ima e, dobro iskustvo u radu u našim zajednicama, kao što Kim McGuinness ima radeći regionalno i u sklopu Europske unije jedini način da iskorijenimo tu eksploataciju koja ne pripada u modernom svijetu nego i ne smijemo dopustiti da nas Brexit opet povuče u tu prošlost. Gospodin Bogović. V Sloveniji imamo v eh, U Sloveniji smo prošlog mjeseca imali mnogo problema sa povećanim brojem napada vukova i medvjeda na životinje. E, I to konje, stoku, ovce, ubijeno je više od stotinu ovaca, e, nekoliko desetina konja i e, krava, čak je napadnuta i jedna gospođa i tome je uzrok povećanje broja divljih e, životinja, zato što se u posljednjim zemljama više životinja rađa nego što ih se ubija. E, poljoprivrednici e, gube nadu, stočari najavljuju da će se prestati time baviti, pa je Ministarstvo poljoprivrede predložilo zakon o izvanrednom lovu na vukove i medvjede. No mislim da o tom problemu trebamo govoriti u Europskom parlamentu. To nije problem koji će se ticati samo Slovenije, nego i drugih europskih zemalja. Radi se o problemu narušene ravnoteže u prirodi. Ta je ravnoteža narušena u Sloveniji ja mislim da trebamo nešto učiniti i ne smijemo dozvoliti da se taj problem proširi na ostatak Europe. Poštovani kolege, još je bilo zastupnika koji su htjeli se javiti za riječ, ali nisu stigli u vijećnicu i zato ćemo zaključiti uh, ovo današnje zasjedanje. Hvala lijepa, zaključujem sjednicu. I samo da najavim da sljedeće zasjedanje sutra u utorak u 9 e, ujutro. Dnevni red je objavljen na internetskim stranicama. Ugodno vam večer.